I to činimo uz eh, sudjelovanje Europske komisije i nevladine organizacije Međunarodni savez za ljudska prava, FIDH. Želim skrenuti vašu pozornost eh, na činjenicu da će se uskoro održati lokalni izbori i onda opći izbori 2017. i 2018. I o pitanju izbora posebna izvjestiteljica un za Kambođu, gospođa Rona Schmidt, je navodno izjavila u priopćenju za tisku da mirovni sporazum iz Pariza nudi svima mogućnost organizacije i sudjelovanja u pravim i pravičnim izborima na nepristan i sveobuhvatan način. Gospođa Smith također navodi da članak 31. Kambođanskog ustava jasno ističe važnost koju treba pridati poštivanju ljudskih prava i tome da se zakon treba primijeniti bez ikakve diskriminacije. Međutim, postoje brojni primjeri primjene tog istog zakona na način koji se može smatrati diskriminirajućim ili politiziranim. Stoga se pitamo što možemo učiniti kako bi se doista ostvarile odredbe Kambođanskog ustava. Ovdje je gospođa Gail Dusepilk iz Međunarodnog saveza za ljudska prava kojoj bih e, rado odmah dao riječ e, kako bismo čuli njezino mišljenje o ovom pitanju. Merci beaucoup. Je Hvala vam lijepa, zahvaljujem vam što ste pozvali FIDH da vam se nas obrati o situaciji u Kambođi. Htjela bih naglasiti nekoliko aspekata, situaciju e, boraca za ljudska prava, izborni postupak, represivni sustav i e, neki neriješeni sukobi koji traju do dan danas. Danas e, možemo konstatirati da je situacija sa aktivistima ljudska prava dosta složena. Na njih se vrši pritisak i jako teško obavljaju svoj rad. Progoni ih se, prijeti im se, a sve to u jednom jako napetom e, izvornom kontekstu. Danas imamo 26 e, boraca za ljudska prava i aktivista koji su iz političkih razloga u zatvoru, od toga 17 članova oporbe. Da vam nam nekoliko e, primjera ovih slučaja koji su trenutno u tijeku. Imamo dakle onaj slučaj e, petorice ad hoc, iz ad hoca. E, tu dakle imamo četiri člana organizacije ad hoc. To je jedna od najvećih i najpriznatijih e, organizacija udruga civilnog društva u Kambođi, a isto tako imamo i jednog člana nacionalnog izbornog povjerenstva koji je također bio prije član ad hoca. Ta petorica od polovice svibnja se nalaze u pritvoru, dakle e, sada već e, više od devet mjeseci, a to zbog toga što su obavljali svoj posao. To jest, oni su pružali pravnu pomoć i financijsku pomoć raznim svjedocima u van sudskoj situaciji E, gdje se zapravo progoni gospodin Kem Soka, vođa oporbe. Radi se o slučaju koji je izrazito politiziran. E, ta organizacija ad hoc e, je sada, to se jasno vidi pod pritiskom i postoje i neki drugi članovi ad hoca koji su nedavno pozvani da daju izjavu, a predsjednik ad hoca je sada u izgnanstvu jer se boji da će biti također kazno gonjen. E, stranka na vlasti je jednom pokazala da želi primijeniti zakon Lango na te organizacije. Jednom kada se sudski postupci zaključe, e, to ide dakle na uštrup organizacija ad hoc Taj zakon je podsjećam proglašen e, nesukladnim vezano u slobodu udruživanja od strane tijela UN-a. Dakle, tu se ne poštuje politička neutralnost. Slučaj te petorice priznat je kao slučaj arbitralnog pritvaranja i to u studenom 2016. godine i to je napravila radna skupina o proizvodnim zatvaranjima vrednih naroda. I jučer uz posredstvo posebnog predstavnika su jedini narodi pozvali da se oslobodi ta petorica. Mi trenutno ne znamo e, kada će početi sudski postupak, a riskiraju da dobiju zatvorsku kaznu od 10 godina. Zatim jedan drugi slučaj, to je slučaj Tep Vanija. On je zatvoren zato što je sudjelovao na e, prosvjedu takozvanog crnog ponedjeljka gdje se tražilo oslobođenje ad hoc petorice jednom kada su uh, njega uh, basili u pritvor, onda su um, još pokrenuli i uh, dodatne dvije istrage radi njega, vezano s to što je 2013. godine sudjelo na jednom prosvjedu gdje se tražilo oslobođenje jedne aktivistice vezane uz sukobe oko zemlje i koja je bila zbog toga u pritvoru. Dakle, e, taj slučaj iz 2016. godine mu je sad još dodan i 3. E, e, veljače će krenuti sudski postupak protiv njega i njemu pjeti pet godina zato se kaze. Zatim 10. srpnja 2016. godine je ubijen jedan vrlo važni politički analist, to je jedno vrlo zabrinjavajući slučaj ubojstva gdje okolnosti još nisu Što se tiče e, izbornog konteksta, vi znate da e, su dakle, e, predsjednici, oporbene stranke sada pod progonom. Kemso K. je u kućnom pritvoru proteklih šest mjeseci. Nacionalno izborno povjerenstvo pod kraticom NEK kaže da 1,5 milijuna birača neće moći sudjelovati na izborima zato što nisu registrirani, a postoji još jedan drugi predstavnik oporbe koji je član Nacionalnog izbornog povjerenstva i e, protiv kojega se sada opet otvaraju e, neki slučajevi e, koji su prethodno bili zatvoreni u prošlosti. Dakle, imamo zakon o e, udruživanju e, pod nazvom Lango e, koji se koristi kako bi se prijetilo aktivistima i borcima za ljudska prava. To se koristilo protiv organizacije ad hoc, a i protiv organizacije Lika Do, što je jedna druga organizacija koja se bavi sličnim stvarima. Isto tako taj zakon ograničava mogućnost slobodnog izražavanja u medijima Postoje još e, dva druga vrlo ograničavajuća zakona koje se trenutno pripremaju, zakon o kibernetičkom kriminalu te zakon o upravljanju e, zemljom. I postoji rizik da se s time ponovno pojačaju e, ti sukobi oko vlasništva nad zemljom. Što se tiče sukoba oko vlasništva nad zemljom, sigurno se sjećate da je 2014. godine postojalo izvješće gdje se govorilo o davanju komercijalnih preferencija vezano uz industriju šećera prije svega, dakle davanje pravo upravljanja zemljištom gdje dakle su poduzeća pojačala pritisak u nekim općinama na to da dobiju zemljište. E, Europska unija se aktivno bavila tim slučajevima i to svakako treba naglasiti. Ne samo da je Europski parlament e, iznio nekoliko rezolucija, već i Europska služba za vanjsko djelovanje te glavna uprava za trgovinu pri Europskoj komisiji aktivno na tome radila. 2020. E, godine smo dobili moratorij e, i e, uspostavio se jedan, ad hoc odbor koji je zadužen za obranu onih kojima je zemlja oteta i na to da oni dobiju povrat štete te da ponovno dobiju pravo upravljanja zemljišta kojim je prethodno uzeto. Činjenica je da danas e, ti sukobi još nisu razriješeni oko vlasništva, još uvijek e, nije napravljena revizija i doista treba vršiti pritisak kako bi se napravila revizija, kako bi doista e, te žrtve konačno mogli dobiti svoja prava i dobiti natrag svoje zemljišta. Dakle, ti sukobi oko zemljišta nisu riješeni. U, um, u, u te godine smo imali jedno izvješće o jednoj provinciji, o tome kako je tamo, situacija, a zatim e, imamo jedno drugo tijelo koje naglašava da još uvijek povrat e, zemljišta nije zadovoljavajuć i da je preko 800 slučaja još ne riješeno e, Njemačka je primjerice povukla e, svoje financiranje vezano uz E, upravljanje zemljištem u Kambođu jer su e, ti slučajevi sada u zastoju. Zatim sada se javljaju neki novi slučajevi koji se tiču više od 9000 e, obitelji u Kambođi. Zatim isto tako pojačavaju se sukobi oko zemljišta sve više više od 2016. godine postoji više razloga za to. Kao prvo, same vlasnici zemljišta znaju bolje za svoja prava, pa se bune a isto tako dolazi do kaznog progona onih, koji su oteli e, zemljište, ali od moratorija na e, davanje e, komercijalnih ustupaka ili preferencija sukobi se sada pojačavaju zato što neke kompanije iskorištavaju i dalje ta zemljišta. U tzv. plan pen postu vidimo da u proteklih četiri mjeseca e, se, su se pojavila barem šest e, konfliktne situacije vezane uz industriju šećera. To je najnovi razvoj e, situacije. Primjerice, 18. siječnja u jednoj provinciji E, pojavio se jedan sukob, nekoliko osoba, se pokušalo preseliti iz tih područja, e, to se pokušalo spriječiti, e, od 2015. godine je tamo bila blokada, a sada od 2016. godine konačno su ih ipak preselili i oni nemaju pravo se žaliti. To dovodi do nasilnih sukoba i do očaja lokalnog stanovništva koje nema nikakve mogućnosti da riješi taj sukob u njihovu korist. Zaključila bih još samo s nekoliko komentara. Kao prvo, zamolila bih Europski parlament da naravno prati i dalje situaciju, prije svega što se tiče sudskog postupka protiv e, TEP Vanija, koji će se dakle održati 3. veljače da se i dalje e, traži za oslobođenje e, ad hoc petorice, da se traži istraga o ubojstvu Kemlea i e, da se traži e, promjena tih, tog odgovarajućeg zakonodavstva. Isto tako tražimo od Europskog parlamenta da i dalje pozivaju glavnu upravu Trade i e, Europsku službu djelovanje da aktivno prozivaju kambožansku vladu, da traže od njih odgovore na to kako mi se riješiti ove slučajeve oko otimanja zemljišta i da nam mogu dati konkretan datum vezano uz E, to kada će se provesti revizija o industriji šećera te kada će se popraviti e, štete koje su počinjene u tom sektoru. Isto tako, Europska plan treba pozivati komisiju i e, SVD, dakle opet glavnu upravu za trgovinu, da iskoriste sve alate koje su na raspolaganju, uključujući i to da se pokrene eventualna istraga o tome E, ko, kakav, kakav je učinak e, davanja trgovinskih e, preferencija ukoliko ništa od ovog drugog ne bude pomoglo prije toga. Hvala vam lijepa. Treba deputati Lohbiler. Hvala, gospođa Lohbiler. Hvala. Mnogo vam hvala na ovoj sveobuhvatnoj slici stanja ljudskih prava. Imam pitanja o pripremi za izbore. Rekli ste da se mnogi nisu registrirali. I čini mi se da Europska unija čini mnogo u smislu obrazovanja birača i povećanju izlasnosti, no e, neki još se nisu registrirali koji su razlozi za to. Kad smo bili u Kambođi, Rekli smo e, da e, mnogi kambođanci rade u inozemstvu kao migranti i nemaju mogućnost glasovati. U to vrijeme činilo se, to je bilo prošle godine, da neće nikako biti moguće upisati te ljude na popis birača, iako smo mi tražili da svi imaju pravo na glas. Kako vaša organizacija na to gleda? Je li to moguće i možemo li na tome inzistirati ili je potpuno nemoguće? Jer e, čini se da su oni birači koji su van zemlje slobodni, odnosno osjećaju se slobodnijima u smislu toga za koga glasovati u odnosu na one koji su u ruralnim područjima. Kada je riječ o načinima pritiska na vladu, Niste spomenuli mogućnost uvođenja pojedinačnih europskih sankcija protiv visokih dužnosnika ili odgovornih osoba. Primjerice, ako se provede temeljita istraga ubojstva Himlija, je li to nešto čemu se ne razgovara u području ljudskih prava? Ja sam upravo čula jedno razmjenu gledišta između zastupnika iz Tom Pena koji su smatrali da treba e, razmotriti mogućnost takvih ciljanih sankcija. Što još? Također kada smo bili tamo, imali smo dugotrajne sastanke iz E, sa predstavnicima Tribunala za crvene kmere. Imali smo dvije presude koje su spomenute na teret bivših vođa. Ima još osoba koje bi trebalo kazneno ogoniti. no predstavnici suda su rekli da ih ne treba kazneno ogoniti jer su oni još u različitim vidovima aktivni u Kambođi. Dakle, postoji li mogućnost da će se otvoriti još predmeta? I Možda je ovo više pitanje za ESVD. Čula sam da oni koji su uz pogreb gospodina Kemlija organizirali prosvjed kojim su tražili kraj gušenja civilnog društva noseći crne majice i više njih eh, vodećih aktivista iz eh, nevladinih organizacija sada u inozemstvu. Jedan od njih mi je rekao da je Europska unija pružila snažnu potporu u tom prosvjedu i želim im zahvaliti na tome ako je to tako. I također treba vidjeti koliko se e i HDR koristi u eh, potpori takvim aktivnostima. Hvala. Želi li se još tko javiti za riječ? Ako ne, dao bih riječ e, onda SVD-u. Započeo bih e, s gospodinom Mariusom. Izvolite. Imate nekoliko minuta na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedniče. Želimo ponoviti našu potporu u Kambođi i našu namjeru da i dalje podupiramo gospodarski i socijalni rast. E, mi bilježimo u Kambođi otprilike postupni rast godišnje i također bilježili smo i porast u proizvodnji u prošlom desetljeću. Mi smo odvosručili svoju razvojnu pomoć 110 milijuna za razdoblje 2014-2020 i Europska unija je također najveće izvozno tržište Kambođe. 2015. godine izvoz Kambođe u Europskoj uniji zabilježili su rekordnih 4 milijarde eura. Pristup europskom tržištu, osim oružju, je glavni pokretač gospodarskog rasta Kambođe. Mi pozdravljamo korake koje je Kambođa poduzela kao reakciju na zabrinutost građana u vezi sa izborima 2013. godine i namjeru da se reformira nacionalno izborno povjerenstvo, popis birača i izborni postupak. Međutim, Unatoč značajnom napretku preostaju još važni izazovi. 2016. godine zabilježili smo u Kambođi porast političkih napetosti između vladajuće stranke CPP-a i glavne oporbene stranke CNRP-a sa brojnim uhićenjima i zadržavanjima u pritvoru pripadnika oporbe, civilnog društva i aktivista za ljudska prava. Takvi potezi pred predstojeće izbore ne osiguravaju ozračje u kojem bi se sve stranke i civilno društvo osjećali slobodnima i odigrali svoje legitimne uloge. Mi smo naročito zabrinuti zbog eh, produljenog eh, pritvora petorice članova organizacije ad hoc za ljudska prava i jednog bivšeg člana uz njih, dakle petorka iz ad hoca. I kao što je već e, spomenuto, stručnjaci un su, evo upravo jučer, pozvali na njihovo puštanje na slobodu. Posljednji izvjestitelj za ljudska prava UN-a Posjetio je dva puta 2016. godine Kambođu i izrazio je zabrinutost zbog e, gušenja civilnog društva u Kambođi i Vijeće za ljudska prava UN-a u Ženevi je 13. rujna 2016. godine izdalo izjavu u ime 13 zemalja, što znači 28 zemalja članica Europske unije, u kojem se izražava zabrinutost zbog povećanja političkih napetosti u Kambođi, što daje dojam da e, se neopravdano gone kritičari vlasti. 13. svibnja 2016. godine u dodatnoj izjavi e, tražilo se prestanak progona vođa oporbe i civilnog društva. Kada je riječ o nadolazećim izborima 2017. i 2018. godine, mi smo pozorno promatrali proces popisivanja birača koje podupiru Europska unija i Japan popisivanje birača za lokalne izbore 2017. godine završen je sa 7,8 milijuna registriranih birača, što znači 81% prihvatljivih birača koji na to imaju pravo. Postavljeno pitanje je zašto ta brojka nije veća. Koliko znamo, mnogi državljani Kambođe žive u inozemstvu oko milijun i pol, i oni prema zakonu nemaju pravo sudjelovati u izborima. Europska unija je pružila pomoć u obliku 10 milijuna eura izbornim reformama i u pripremama za izbore 2018. i 2017. mi ćemo i dalje nastaviti podupirati izborni proces i usredotočit ćemo se naročito na obrazovanje birača. Sporovi oko zemlje su i dalje kritičko pitanje u Kambođi. Mi dijelimo zabrinutost i Europskog parlamenta i civilnog društva u tom smislu. Kambođanska vlada je poduzela neke pozitivne korake, no napredak je i dalje spor kada je riječ o rješavanju takvih sporova. Europska unija uspostavila dijalog sa kambođanskom vladom eh, za neovisnu reviziju potraživanja u vezi sa zemljom, eh, što se odnosi na određeni broj zemljišta za uzgoj šećera. No, eh, kada je riječ o provedbi te revizije, kambođanska vlada još to treba poduzeti. To je jedan od naših najvećih prioriteta u zaštiti ljudskih prava i to je pitanje koje stalno ponavljamo u dijalogu sa vladom, odnosno zabrinuti zbog toga i pratimo situaciju. A i povjerenica Malmström, e, koja je nadležna za trgovinu, prati ovo pitanje iz velike blizine. Krajem 2016. godine zabilježeni su neki pozitivni pomoci, odnosno vođa oborbe Ken Soka je e, dobio e, oprost i nije pod prijetnjom uhićenja. U studenome kambođanska oporba je produžila šestomjesečni bojkot glavne skupštine. I također uz produljenje mandata kambođanskog ureda e, visokog predstavnika UN-a za ljudska prava, dakle to je konačno potpisano i moram reći da mi dalje potičemo Kambođu na jačanje demokracije i na stvaranje potrebnih preduvjeta za izborno natjecanje u pravednom i transparentnom sustavu u kojem će ishod izbora prihvatiti sve strane. Čvrsto smo uvjereni da je u interesu Kambođe i dugoročne stabilnosti te zemlje da se održe izbori koji će potaknuti povjerenje građana, a to je jedino moguće ako se dopusti slobodno djelovanje oporbenim strankama koje neće biti pod prijetnjom straha i drugih kazni. Zastupnici su postavili određena pitanja o ciljanim sankcijama, rekao bih da to treba nametnuti samo u izvanrednim okolnostima. A takve okolnosti za sada nisu prisutne, prema našem mišljenju. To bi zahtjevalo doista ozbiljno pogoršanje situacije. Kada je riječ o pitanju izvanrednih E, vijeća, sudbenih vijeća u sudu u Kambođi u studenome 2016. godine. Vrhovni sud je potvrdio doživotne kazne zatvora za vođe crvenih kmera zbog zločina protiv čovječnosti i u vezi sa evakuacijom Phnom Pena nakon pada toga grada 17. travnja 1975. SVD je izdao izjavu o važnosti ove sudske odluke koja predstavlja značajan korak naprijed u provođenju međunarodnog prava i u borbi protiv nekažnjenosti za kršenje ljudskih prava u Siriji, no mi očekujemo da će sudbeno vijeće dalje nastaviti E, raditi na tome. Kada je riječ o braniteljima ljudskih prava, i dalje ćemo razmatrati pojedinačne slučajeve i nastojat ćemo se zalagati za te aktiviste za ljudska prava kad god moguće. Hvala. Moramo malo požuriti. Sada bih dao riječ gospodinu Hoskinsu iz glavne uprave DEVKO na tri ili četiri minute, ako je moguće, molim vas. Hvala. Uh, U redu, hvala vam lijepa, bit ću dosta kratak. Moj kolega iz SVD-a je vrlo jasno sažao odgovore na pitanja, ali samo još jednom da ponovimo što se tiče izbora. Tu imamo program od 10 milijuna s kojim podržavamo nacionalno izvorno povjerenstvo sa mm, infrastrukturom i e, biometrijskom registracijom birača, ali osim toga pomažemo isto tako povjerenstvu da se bave sa obrazovanjem birača i sa time da udruge civilnog društva mogu promatrati izbore. Dakle, postoje dva aspekta naše podrške. S jedne strane želimo da nacionalno izborno povjerenstvo ima infrastrukturu s kojom može obaviti izbore sa najvišom mogućom razinom rada, ali isto tako želimo da udruge civilnog društva mogu promatrati te izbore, a e, želimo naravno postići registraciju birača za e, lokalne i nacionalne izbore. Te isto tako da se građani obrazuju i e, sada, sada ćemo podržavati sve te organizacije tijekom obrata izborne procesa za lokalne i za nacionalne izbore kao što moj kolega istaknuo, što se tiče ljudskih prava. Imamo 11 milijuna eura, eh, finanske sredstva koji se trenutno ustupaju za poštivanje ljudskih prava. S time podržavamo različite aspekte u toj državi. Imamo Europski instrument za demokraciju i ljudska prava primjerice, ali izravno eh, u drugama civilnog društva ustupamo novac kroz lokalne programe i to pokriva izbore, pravosuđe, bojice ljudska prava, rješavanje sporova oko zemlje, eh, osnaživanje žena, borbu protiv trgovanja ljudima naša financijska omotnica za Europski instrument za demokraciju i e, ljudska prava je 1,8 milijuna za ovu godinu i mi ćemo i dalje nastaviti koristiti ta financijska sredstva kako bismo e, podržavali različito, podržali prije svega borce ljudskih prava. Do sad smo s njima radili i o e, pitanjima okoliša, primjerice i ovo pitanje odzimanja zemlje, a prioriteti za idući e, natječaj e, ćemo odrediti već prema tome kako se situacija bude odvijala. Hvala vam. Hvala. Dajem riječ sada vama. Molim vas da se ograničite na pet minuta kako biste odgovorili na postavljena pitanja. <clears throat> Merci beaucoup. Euh, Hvala vam lijepa. Što se tiče pitanja e, vezanih u sankcije, naravno, FIDH još nije zauzeo tome odličan stav, nismo još tražili ciljane sankcije. protiv ovih različitih aktera. No, unatoč tome, uvijek se trebamo zadržati tu mogućnost moramo imati na umu i e, naravno onda bih tu htjela spomenuti i strateški okvir kojeg je Europska unija usvojila 2012. godine te akcijski plan za demokraciju ljudskih prava gdje se podsjeća na to da Europska unija mora moći mobilizirati sve instrumente koje ima na svom raspolaganju kada se u tome da se riješe situacije koje su e, postale e, nerješive. Što se tiče pitanja sankcija, htjela bih se tako podsjetiti da je e, ured e, tužitelja Međunarodnog kaznenog suda se počeo baviti e, jednog predmeta koji se tiče otimanja zemlje i političkih posljedica tog fenomena i da se to smatra zločinom protiv čovječnosti. To je izuzetno zanimljiv dosje koji bi trebalo pratiti i tu će se to na razne pravne načine odraziti i na druga, na druga područja. Što se tiče borbe protiv e, nekažnjivosti i pitanje e, crvenih kmera, FIDH e, aktivno se bavi time Dakle, odjel za pravosuđe PDH svakako podržava istragu tih slučajeva i mi da ne samo raditi na tome. E, što se tiče prosvjeda sa takozvanih crnih ponedjeljaka, e, tu FIDH to također podržava. Što se tiče pritvaranja e, boraca ljudskih prava i što se tiče toga da se, im se treba kompenzirati šteta, a FIDH također slijedi i e, ovaj e, e, proces, dakle, TEP Vanija koji će doći na sud, dakle, 3. veljače. Evo, mislim da sam s time odgovorila otprilike na ova pitanja koja su postavljena. situacija vezana uz izbore je nešto što mi svakako pratimo, dakle bilo u glavnom gradu, bilo na terenu. Situacija je izuzetno teška i e, složena i e, jasno je da je situacija po pitanju e, progona e, da je povezana sa tim izbornim kontekstom. Pitanje vlasništva nad zemljom ne može se staviti na stranu e, kako bi se sačekali izbori 2018 se godine. Treba istovremeno i brzo raditi na tim dosijejima i vrlo mi je drago što sam čula da će to biti prioritet e, SVD-a i Europske komisije ja sam to protumačila tako da će se dakle e, izravno uputiti apel vladi da ona se izjasni o tome kakva je trenutna situacija i da se e, krene sa provođenjem revizija. Hvala vam lijepa. Hvala. Zahvaljujem što ste danas bili s nama. Jedino što možemo sada reći u zatvaranju ove rasprave je to da kao pododbor DROA mi ćemo pomno pratiti ovu situaciju posebice uoči ovih važnih termina, a to su lokalni i nacionalni izbori u 2017. i 2018. godini. Zahvaljujem još jednom i možemo zatvoriti ovaj dio rasprave o Kambođi. Iduća točka na dnevnom redu je Angola. Possiamo iniziare? Možemo nastaviti s našom sjednicom. Na dnevnom redu imamo najnovije informacije o stanju ljudskih prava u Angoli. Danas je ovdje s nama Luati Beirao, aktivist za ljudska prava i muzičar Rijetko nam se događa to što imamo mogućnost čuti, sastati se s osobama koje su predmetom naših hitnih rezolucija. Danas je ovdje s nama muzičar iz Angole, Loti Beirao, poznat pod umjetničkim imenom ikonoklasta. On je izmislio riječ reptivist, i priznat je kao kritičar režima predsjednika Dos Santosa. On je jedan od lidera, vođa koji je bio najviše na vladi u Africi, koji je na nepravedan način raspodijelio prihod države za izvoz nafte. Zbog svoje kritika gospodin Barao je skupo platio sve to i zajedno sa 15 drugih mladih aktivista bio je u zatvoru, nakon toga sad je u kućnom pritvoru nakon toga je bio u kućnom pritvoru. E, drago nam je što ćemo ga danas čuti. Dajem vam riječ, izvolite. E Srdačno vas pozdravljam u Europskom parlamentu. Ja se zovem Leti Berao. Ja sam e, angolski državljanin, ali i portugalski državljanin. Ja sam se pridružio procesu 15 plus i danas sam ovdje pred vama kako bih vam srdečno zahvalio i mislim da mogu ime drugih mojih prijatelja, drugih aktivista vam zahvaliti, te vam posebice želim zahvaliti na vašoj zvuci iz 2015. godine. Mislim da je to bila kolektivna gesta, da se tu Europska unija aktivirala u to pitanje i zatim je nakon toga došlo i do daljnjih, daljnjeg političkog djelovanja koje je možda bilo manje vidljivo, ali svakako se sve to nadopunjavalo i s time smo mogli izvršiti pritisak na despotski režim eh, predsjednika Dušantoša. 2011. godine smo odlučili boriti se protiv eh, Dušantošovog režima. Zbog toga smo nas uvijek iznova kažnjavali, da to kažem tako s tim eufemizmom. tjelesno su nas napadali, napadali su nas eh, pomoću javne uprave, došlo i do smiješnih sudskih presuda, došlo je do prijetnje smrću, do e, otmica i ubojstva uz nasilje. I želim podsjetiti na Luišan Kunde, E, i druge koji su e, govorili slobodno i koji su ubijeni 2012. godine. Hladnokrvno to su obavile e, tajne službe države i kriminalna policija. Prvi je bio izboden, a drugog su ugušili tako, sa plastičnom vrećicom preko glave. Isto tako želim posjetiti na još jednog prijatelja koji je 2013. godine upucan u leđa i to su počinili ili članovi e, garde. Njegov zločin je bio taj što je lijepio e, plakate po ulicama gdje je tražio da se prosvjeduje protiv ubojstva dvoje mladih ljudi u blizini e, Kaljevske palače. I isto tako u blizini Pesničke palače. I želim isto tako mm, spomenuti još dvoje aktivista. Jedna novinarka je primjerice nestala 2015. godine još uvijek nije istraženo što se dogodilo. Taj popis bi mogao biti jako dugačak, e, tu imamo jednog mladića primjerice starog 14 godina, e, čiji čija stambena četvrt e, je uništena i on je pokušao na miran način zaustaviti e, buldožere i zatim je morao platiti svoj život e, jer ga je policajac upucao. Mogao bih govoriti o mnogim drugim žrtvama netolerancije i o vođama oporbe, ali zapravo to niti ne moram učiniti zato što govorim pred ljudima koji su jako dobro informirani. Mislim da Angolska vlada vas ne može zavarati e, pomoću lijepih riječi koje od vlade možete čuti. Mislim da se iz rezolucija dobro vidi da e, ste dobro procijenili e, što se događa. A i ova naša skupina 15 plus 2 je optužena iz jednog razloga, zatim su dodane druge točke, došlo je do zatim pomilovanja, ali se nije primjerice koristila, koristilo načelo primjevanja nevinosti. Netko tko je nevin zapravo uopće ne može eh, dobiti pomilovanje ili ukidanje kazne. Ne, njih se treba poglasiti nevinim i osloboditi na tom temelju zato što su upravo nevini. Ja želim podsjetiti upravo na te žrtve koji su bili lažno okrivljeni. Luis Špeka primjerice dobio je 28-godišnju zatvorsku kaznu, iako je najviša zatvorska kazna prema angolanskom zakonu samo 25 godina. E, Europska unija je potpisala e, zajednički dokument sa Angolom vezano uz e, budućnost i plan puta za Angolu. Angola se u tom dokumentu obvezala da će poštivati ljudska prava mi smo raspravljali o tim sporazumima, ti sporazumi su potpisani, ali u Luandi e, imamo neke osobe poput glavnog e, tajnika Sanke stranke pdp p-a, e, koji, koji je bio naslovno napadnut i doživio je petrostruki prijelom kostiju uslijed tih napada. I zatim su na tijekom izbora različiti kandidati imali samo pet minuta da se izjasne. Zatim je isto tako i sam e, počinitelj se javio i spodno sam rekao da je upravo on bio taj koji je izvršio taj napad. Mislim da Europska unija mora jasno pripaziti na to kako e, se koriste financijska sredstva e, u Angoli koju EU dobiva od svojih poreznih obveznika. Želim vrlo kratko reći da bi Europski parlament trebao vršiti još i više pritiska nego do sad, pa i na Portugal, jer je važno i porijeklo novca. Važno je porijeklo novca iz Angole, treba znati kamo pristiže taj novac, taj novac dolazi i u Portugal i e, tamo se vrši pranje novca. Dakle, Portugal je neki način e, e, ulaz za prljavi novac iz Angole. Treba pozivati Portugal da se pridržava moralnih normi i da ne prihvaća nikakav novac čiji izvor nije provjerio. E, Angola nikad nije imala namjeru pridržavati se bilo kakvih sporazuma koje je potpisala i postoje tu e, jasni dokaz za to. Dakle, e, oni se pretvaraju kao da su na putu ka demokratizaciji države, zatim dobiju na uvažavanju i onda dolaze razni partneri sa svih strana i zapravo bi zapravo ti partneri izražavaju onda to da bi se Angola trebala pridržavati tih pravila, ali to se nikad ne dogodi. Dame i gospodo, imali smo nedavno izbore, primjerice izbori 2008. godine proglašeni su pravednima i slobodnima, a zapravo se vidi do kakvih je prijevara došlo tijekom izbornog procesa i to e, pokazuje na to da izbori nisu bili toliko pravedni. 2014. godine nije bila prisutna misija za promatranje izbora Europske unije. Angola se smatra dovoljno zelom državom kako bi sama vršila nadzor nad svojim izborima, ali vi se možete i sami predočiti što se to događa, onako kako to inače izgleda pri izborima. Dolazi do progona, do e, zastrašivanja, do proizvodnih pritvaranja, E, ljude se upuca, jednostavno im se ograničavaju temeljne slobode. Mi smo sretni zbog toga što vi pratite situaciju u našoj toliko zeloj demokraciji, da e, podržavate napore svih strana, da se zalažete za transparentnost i e, ljudsko dostojanstvo. Na kraju bih još jednom htio zahvaliti Akadu, duženju iz Francuske koje me je dopratilo ovdje u e, Brisel. E, zahvaljujem vam i želim vas pozvati na to da se još više bojite za nas i e, želim zahvaliti zastupnicima Morskom planetu što ste me sa velikom pažnjom zaslušali, te želim prije svega zahvaliti zastupnicama Gomeš i Matijaš, jer su one bile te koje su omogućile ovaj trenutak, jer su se zauzele za Angolu i za sve one koji su tamo žrtva progona. Hvala lijepa. Hvala. Dajem riječ e, gospođi Gomež koja je pravo omogućila ovaj susret izvoli. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Veliko mi je zadovoljstvo što je gospodin Berao s nama. E, on je jedan emblematični e, lik, jedna emblematična osoba za tu borbu. On nije poznat samo u Angoli, već za njega zna i ovdje u Europi u Portugalu. I nadam se da će e, i više ljudi u Europi saznati za vašu borbu. Stoga je vrlo važno ono što ste malo prije rekli. Naime, govorili ste o tim jasnim poveznicama e, između ljudskih prava E, koje se krše u e, Angoli i e, korupciji koja je prisutna na svim razinama vlasti. Vi ste su tako rekli da se taj novac pere zahvaljujući europskim financijskim sustavima, prije svega u Portugalu, ali i u Angoli. Mi smo na neki način perilica novca za Angolu dakle u Portugalu. I mi se borimo protiv toga. Europska Europsko tijelo za nadzor banaka je nedavno e, izjavilo da bismo trebali biti jako oprezni kada se radi o financijskim sredstvima iz Afrike. Primjerice, kćer e, gospodina Šantoša, angolskog predsjednika, ona vodi e, glavnu naftnu kompaniju i tu se vidi da Portugal ima veliku odgovornost. Jasno se tu radi o propisima koje Europska unija ima za protiv pranja novca i s druge strane toga kako se ta pravila provode. Dakle, banke, ali i e, nadležna tijela nisu dovoljno aktivna. Neka poduzeća su tako sudjeluju u svemu tome. Sad bih eh, htjela mm, zamoliti Latija, može li još nešto više reći o krvoproliču eh, Montesquina? Mi smo mm, se na to osvrnuli i u rezoluciji Europskog parlamenta. To krvoproliće je jako važno i bilo je jako zabrinjavajuće. Nedavno sam bila u Angoli i govorila se o tome da je bilo više od 130 e, ljudi koji su ubijeni. Govorilo se o tisućama ljudi čak. Ja stvarno zapravo ne znam e, koliko je bilo smrtnih slučajeva, ali došlo do krvoprolića i jasno je da su mnogi izgubili svoj život, između ostalog i e, žena, žena, debili žena i djece. Također bih e, vas htjela pitati da nam kažete što možemo učiniti. Kako vi trenutno procjenjujete situaciju U Portugalu imamo e, državnog odvjetnika e, koji je završio u pritvoru zato što je bio suučesnik u sustavu gdje je jedan optuženik proglašen e, nevinim, to je bio bivši e, predsjednik Sonagola, potpredsjednik u Angoli i zanima nas e, hoće li doći do nekih nastavnih aktivnosti, da hoće li doći do nekih posljedica radi toga. Mene zanima kako trenutno izgleda situacija, hoće li se predsjednik povući, hoće li se ponovno kandidirati. A što se tiče izbora, želim reći da postoji e, primjerice i predstavnik UNITE, gospodin e, Gaza, koji se sastao sa gospođom Mogherini, on je jedan od e, vođa oporbe. I ja sam imala isto tako priliku razgovarati sa gospođom Mogherini, te sam pritom čula da ćemo ove godine imati misiju promatranja izbora u Angoli. Ali informacija koje sam danas zaprimila E, kažu da angolska vlada još uvijek nije službeno zatražila e, misiju za promatranje izvora od strane Europske unije, a vlada se treba pridržavati određenih pravila, primjerice kada se radi o e, nezavisnom praćenju izbora. Mi to znamo, a Luati, ti si to rekao, da je došlo do otpora 2012. godine. Gospodin Durao Barroso je bio predsjednik komisije i tada je rekao da e, misija za promatranje izbora nije potrebna zato što je Angola zela demokracija. A mi znamo e, koliko je Durao Barroso bio povezan sa angolskim sustavom i on je zatim e, dao taj svoj sud. I to je možda i razlog zbog kojeg Angola ne želi imati misiju za promatranje izbora, E, kako bi se to sve uspjelo e, zataškati. Hvala, gospođo Matijez. Želite li nešto reći? Hvala. Pozorno sam slušala što je kolegica rekla, ona je postavila pravo pitanje. Želim pozdraviti gospodina Beira, drago mi je što je on ovdje, on je simbol demokracije, kao što je Ana sama rekla. i lijepo je što možemo govoriti ne samo o demokraciji Angoli, nego i u Portugalu. Ja dijelim iste zabrinutosti kao i on i kolegica uvezano uz korupciju i pranje novca. Neki od mojih kolega proveli su istragu u vezi sa ovim aspektima i objavili su rezultate u Portugalu. Radi se samo o vrhu Sant'Ele, leda svega onoga što još uvijek nije objavljeno. Vidimo da postoje veze između različitih institucija. Ja se nadam da ćemo uspjeti ući u detalje o tome. Gospodin Barozo više nije predsjednik eh, Europske komisije. Nadam se da će Europski parlament biti u stanju odgovoriti na zahtjev gospodina Luatija. Ovdje ne govorimo o interferencijama, nego se radi o branjenju ljudskih prava, a to je u nadležnosti ovog parlamenta. Dakle, hvala još jednom što ste došli na naš sastanak i što ste sudjelovali u ovom saslušanju, jer ono što ste nam rekli je stvarno jako važno. Mi smo to trebali čuti. Hvala. Zahvaljujem. A sada, prije nego što ti ponovno dam riječ, htio bih reći sljedeće. Gospodin Barbedo iz e, Europske službe za vanjsko djelovanje je ovdje s nama. U rezoluciju koju smo mi donijeli kao Europski parlament, mi smo tražili od delegacije da se konkretno zauzima u pogledu ljudskih prava. Dakle, pitanje je e, kako stojimo što se toga tiče. Možete li nam dati neko pojašnjenje? Hvala. Hvala predsjedniče. ESVD pomno prati situaciju vezanu uz Angolu. Što se tiče ljudskih prava, dijalog je stalan. Situacije koje se događaju, o njima se raspravlja u našoj delegaciji u Ruandi. I također imamo dijalog u kontekstu zajedničke akcije za Angolu koja obuhvaća i ljudska prava. Kad je potrebno, Europska unija djeluje pomoću kroz javne izjave a i delegacija prati situaciju. Ona je u kontaktu sa angolanskim građanima i kad god je to potrebno. Postoje i stalne aktivnosti kojima pratimo situaciju. Osim toga imamo izvješća koje se izdaju i u kontaktu smo sa vladom e, Angole. E, mi obuhvaćamo i ljudska prava u te kontakte. Ima nekih točaka oko kojih Europska unija i Angola imaju zajednički interes. Jedna od toga je regionalna stabilnost. Kad god Europska unija želi voditi razgovor na političkoj razini, sa Angolom, to nam omogućava vođenje tog dijaloga e, u prikladnom formatu, u prikladnoj situaciji. Sjećam se situacije za sudjelovanje Angole u procesu Kimberly. E, to je vrlo važno zato što nam je omogućilo prvi put da imamo otvorenu raspravu u vezi sa ovim sustavom iz Kimberlija i tu je bio formalni zahtjev da uključimo i elemente organizacija civilnog društva iz Angole. 2014. godine u vezi sa Ujedinim narodima imali smo i također Um, pregled situacije ljudskih prava i došlo do zaključka da u ovom ovoj fazi e, se treba uspostaviti popis područja gdje je potrebno poboljšanje situacije. Ovi elementi nisu uzeti obzir samo sa strane UN-a, nego općenito i mi te elemente uvijek spominjemo u razgovoru s vlastima iz Angole. To je stalna situacija e, koju stalno pratimo. A to smo radili u prošlosti. U kontaktu smo sa civilnim društvom u Angoli. To radimo redovito kako bismo shvatili što može možemo učiniti kako bismo provodili poštivanje ljudskih prava i demokraciju na terenu. To je sve što mogu reći u ovom trenutku. Hvala. Kad sam prošli put posjetila Angolu, Zajedno s Europskom delegacijom otišla sam e, u posjet e, važnom programu. Vidjeli smo e, kako se daje podrška djeci koja žive na ulici. To je bio vrlo relevantan projekt. Zanima me je li taj projekt trebao više novca jer su onda prijedlozi povučeni. Zanima me je li dodijeljeno više financijskih sredstava tom projektu drugo pitanje, što nam možete reći vezano uz e, dijalog koji vodite sa vladom Angole, vezano uz e, praćenje izbora ili ne razgovarate s njima uopće o toj temi? U redu. Što se tiče ova dva pitanja, možda vam neću moći dati precizan odgovor, pogotovo što se tiče financiranja. E, to je E, sada pitanje e, mobilizacije fondova za nove projekte. A što se tiče drugog pitanja, promatranje, e, moguće promatranje izbora u Angoli je pitanje koje se razmotrilo na političkoj razini u studenome. Europska unija je dobila mogućnost da promatra ove izbore, ne samo goli u drugim državama. Ona ima tu mogućnost, ali je to pitanje postavljeno ne samo na tehničkoj razini, nego i na političkoj razini. Leslie Piran, um, Leslie izvolite. Hvala. Što se tiče prvog pitanja podupiranja e, civilnog društva i, ljudskih prava, e, svakako ćemo se vratiti vama detaljnim odgovorom. Ono što možemo reći je da mi dajemo podršku kroz razne programe. Europski instrument za demokraciju i ljudska prava je najveći instrument, ali također dajemo podršku kroz DCI i CSOL, to su programi 2016. godine mi smo dali podršku organizacijama civilnog društva u, mjeri od 7 milijuna eura. Pokušali smo dati podršku projektima kroz natječaje, to je običajan način na koji to radimo, ali također smo dali podršku braniteljskih prava kao gostu koji je ovdje. Tako smo dali podršku izobrazbi za žene i djecu, a sada kad su ubrzo izbori, mi također dajemo podršku organizacijama civilnog društva koje trebaju pratiti proces kako bismo osigurali da žene imaju pristup biralištima. Također Eh, je dao dan prijedlog da se pomogne najpotrebitijima, najkrkim članovima društva i kroz što smo dali eh, kroz instrument za demokraciju i ljudska prava, mi svake godine dajemo potporu i izaslanstvu Angole. Mi želimo također komentirati E, nastojanja ovog aktiviste u Angoli. Kao i drugi aktivisti, on također riskira svoj život da bi branio ljudska prava u vrlo kompleksnom kontekstu. Zahvaljujem što ste danas s nama. Hvala. Oprostite, htjela bih postaviti pitanje. Kako dajete podršku organizacijama civilnog društva ako ima toliko problema vezano uz nevladine organizacije? To je vrlo relevantno pitanje. Mi pokušavamo raditi u vrlo kompleksnom miljeu. Mi smo prisutni i u Bangladešu, Eritreji. Dakle, pokušavamo kroz organizaciju civilnog društva dati potporu, a to radimo kroz natječaje, ali imamo i direktnu potporu braniteljima ljudskih prava. Možemo im pomoći e, pravnom pomoći, ponekad im pomažemo u oslobođenju, izlasku iz zatvora. To nije ovaj slučaj u ovoj državi, nego u drugim državama. Trebalo bih sad vidjeti e, kako je to konkretno napravljeno za Angolu, ali svakako podrška postoji. Hvala. Gospođo? Možete li nam poslati pismenu obavijest o financijskim sredstvima koje ste stavili na raspolaganje? Predsjedniče, molim vas, može li ta obavijest uključivati što je učinjeno u pogledu razvoja? Jer ako sam dobro shvatila, Europska unija je financirala program kojim su se hranile tisuće djece e, koje su živjele na ulici. Zahvaljujući ovom razvojnom programu mi smo spasili život e, velikog broja djece jer e, ovakvi programe imaju implikacije za ljudska prava. Da, svakako ovako će mora uključiti ove podatke. ti izvoli. Hvala. Samo kratko. Mi u Angoli Također ne znamo što se dogodilo. Ono što znamo je to što se uvijek proganjaju članovi ovog, ove skupine. Prošle godine bilo je puno izvješća o tome koliko je osoba ubijeno. Nitko nije međutim provjerio brojke iz ovih izvješća. U svibnju 2015. godine dogodila su se ta ubijanja i onda je vojska poslana u zatvoreno područje, dakle čak i članovi parlamenta nisu imali dozvolu e, dobiti podatke iz tog zatvornog područja. Ne znamo koliko je osoba uključeno u to. E, netko je naveo neke brojke, ali stvari u tome što je sve obavijeno šutnjom. Ujedinarodi su tražili od vlade Angole da provede istragu, odnosno da se pošalje neovisan odbor koji će provesti istragu, ali oni su naveli kao razlog za odbijanje njihovu suverenost. Ne znam točno što se dogodilo, ali svakako proganjanje je još uvijek u tijeku. E, i tako pripadnici sekte koji su tako proganjani sada su u životnoj opasnosti. Koliko ja znam, istraga još uvijek nije službeno pokrenuta protiv počinitelja, ali ne postoje čak ni službena optužba. Ponekad Mm, se čini da vlasti nisu neovisne. Ponekad i mediji iz Portugala čak napadaju ovu e, situaciju i čini se kao da se nešto prikriva. Ne znam kad će se zaključiti ova istraga, odnosno cijeli proces. Neke su e, optužbe odbačene a Portugal je glavna točka ulaza, tako da ne znam koliko vremena treba proći sve dok e, ne dođe do službenog zahtjeva za istragom. Ne razumijem sada birokratsku proceduru, ali znam da postoje određeni rokovi jer e, svi izvan režima žele da dođu promatrači kako nitko ne bi interferirao sa istragom. Rekli su mi da sam studirao izvan države i da sam zbog toga radikaliziran. Dakle, budite spremni, sutra ujutro e, naći ćete zanimljive napise u novinama. Netko će vjerojatno izjaviti da sam ja terorist koji želi utjecati na suverenost Angole. Mm, ne sjećam se imena muškarca koji je govorio o sustavnom dijalogu sa vladom i organizacijama civilnog društva. Rekli ste da ste nekoliko milijuna dolara potrošili na to. Postoje mnoge organizacije e, civilnog društva koje su vjerodostojne, ali one koje vi vidite brane ljudska prava, pravo na kuću, pravo na zaštitu za djecu koja su napuštena. Evo, neke su od ovih organizacija vjerodostojne, neću sada ulaziti u detalje, ali ono što mogu reći u svoje ime je to da 2011. godine, tada kad smo uhičeni, svi su aktivisti bili mirni, mirne osobe i mi nismo napadali ustav Angole. Niko nikad nije nazvao mene ili bilo koga od mojih drugova koji su optuženi i rekli nam da postoji dijalog s Europskom unijom kako bi nam pomogli. Ja sam siguran za sebe da me nitko nije nazvao. E, nas su napali, prijetili su nam smrću. E, sve je to objavljeno u novinama, sve te prijetnje. E, najozbiljnija prijetnja uključivala je i to da je netko izjavio da je u mojoj torbi, putnoj torbi bilo dva kilograma kokaina i zbog toga su me pokušali u Portugalu uhititi. da netko nije bio prilično pedantan u sagledavanju zakona, sad bih bio u zatvoru u Portugalu. Nitko iz Europske komisije u Angolu me nikad nije nazvao i ponudio mi bilo kakvu vrstu dijaloga. Posjetili su me predstavnici Europske unije kad sam bio u 2015. u zatvoru i e, Portugal je vršio jako puno pritiska. Pritisak su vršile organizacije civilnog društva kako bi me se moglo posjetiti. A nakon toga sam e, i, štrajkao glađu. Čekao sam pismenu notu, ali niko mi se do tada nije obratio. Također treba govoriti o dijamantima, jer vi ste govorili o procesu iz Kimberlija u Sjevernoj Ruandi. Ljudi još uvijek umiru zato što tvrtke koje trguju dijamantima um, uzimaju osobe, članove paravanih jedinica i plaćaju ih kako bi oni ubijali. Postoje osobe koje umiru eh, s jedne i s druge strane i članovi policije su također umrli. Dakle, morate shvatiti da je područje Kabinda još uvijek eh, područje gdje postoji sukob. Rečeno je da mnogi civili i mnogi članovi vojske umiru, ali to je područje gdje postoji e, veliko bogatstvo, ali treba se zaštititi poštivanje ljudskih prava. To se još uvijek nije dogodilo. Evo to sam htio reći. Hvala. Hvala. moram reći da vam stvarno želim zahvaliti što ste došli na ovaj sastanak. Potpuno vas podržavamo u vašoj borbi za ljudska prava u Angoli. Mi kao pododbor za ljudska prava želimo i dalje zadržati pažnju na tim pitanjima, zato što se njima treba baviti i Komisija Europske unije, zato što e, mora da pridati veliku važnost njima i obraditi to pitanje e, sa više pažnje sada zaključujemo ovaj dio sastanka. Htio sam vas obavijestiti da ćemo izdati notu za tisak u vezi sa e, egzekucijama koje se nastavljaju u Kuvajtu gdje je sedam osoba ubijeno, tri žene i četiri muškarca. Mi ćemo izdati izvješće za tisak o kojem ćemo e, govoriti o tom pitanju. 6. veljače je sljedeći sastanak. Hvala.